tiče pitanja vezanog za postupak predviđen člankom 7. protiv Poljske, vi ste svjesni da predsjedništvo ne može prejudicirati odluke vijeća niti ishod njihovih postupaka. Svi recentni zakonodavni postupci u Poljskoj se prate, tako da vijeće ima potpunu i ažuriranu sliku o situaciji. Hvala lijepo. Danke zum Abschluss der Hvala i za kraj eh, rasprave. Podnesen je i prijedlog eh, rezolucije pet klubova za postupak, eh, prema postupak prema članku 7. protiv Poljske i Mađarske, a time smo zaključili raspravu i sutra će se glasati. A sada vas odmah mogu pozdraviti na sljedeće točki dnevnog reda, to su izjava vijeća i komisije o ponovnom pokretanju postupka protiv e, premijera Češke zbog e, zlouporabe sredstava Europske unije, potencijalnog sukoba interesa. Pa u ime e, vijeća, gospođo Brnjac, izvolite, ponovno imate riječ. Hvala još jedan puta. Hvala predsjedatelju, poštovani zastupnici. Prije svega vas, vas želim uvjeriti da vijeće veliku važnost pridaje tome da se europski fondovi koriste u skladu sa pravilima. Ja sam svjesna kritika koje dolaze iz medija e, vezano za premijera, e, češkog premijera i vezano za zloporabu sredstava koje dolaze iz Europske unije. Također mi je potpuno jasno e, da češke vlasti još uvijek istražuju ovaj slučaj. Nije na vijeću da komentira nacionalnu istragu koja je još uvijek u tijeku. Stoga ovdje želim naglasiti da je važno pustiti institucije, pravosudne institucije da odrade svoj posao. Također sam svjesna da komisija, baš kao što su rekli na plenarnom zasjedanju u prosincu, provela je dakle reviziju i ja ću naravno saslušati što će nam komisija danas po tom pitanju reći. Ja vas uvjeravam da se slažemo kako je od ključne važnosti da se snažni mehanizmi koriste radi zaštite financijskih interesa Europske unije i također je jako važno da se novac koristi na ispravan način. Stoga vijeće podupire, snažno podupire različite inicijative koje osnažuju zaštitu financijskih interesa Unije e, kao što e, je osnivanje Ureda Europskog e, javnog tužitelja koji će biti operativan nešto kasnije ove godine kao i druge inicijative kojima je cilj zaštititi financijske interese Unije. Iako vam ne mogu sada dati mišljenje vijeće vezano za insinuacije E, vezane za eventualnu zloporabu sredstava Unije. E, sada ću ovdje stati i sad slušati komisiju. Hvala lijepo. Sada riječ ima e, povjerenik Sinkevičius. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala na ovoj prilici da komisija prezentira situaciju u ovom pitanju. Za početak dopustite da iznesem jasno tri stvari. Prvo, komisija ima nultu toleraciju na prevaru ili zlouporabu srcava Europske unije. Drugo, komisija uvijek malo prati sve informacije ili pritužbe u, odnosu na sukob interesa u svim zemljama članicama. Treće, komisija je još uvijek poduzima koordinirano i široko djelovanje e, po svim navodima za propravno djelovanje i zloporabu sredstava u Češkoj. Gdje smo sada u tom postupku revizije? Službe komisije provele su reviziju u Češkoj u siječnju i veljaču 2019. Te revizije odnose se na Europski fond za regionalni razvoj, socijalni fond i Europski fond za poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Trenutno smo u različitim fazama postupka. Eh, revizije za Europski socijalni fond i Fond za regionalni razvoj sada su u fazi follow-upa daljnjih eh, mjera, a konačno izvješće koje je dano češkim vlastima nije posljednji korak eh, revizijskog procesa za Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond. Sadržaj konačnog izvješća treba biti povjerljivo stoga dok nije postupak završen, odnosno dok komisija nije zauzela konačno stajalište e, i e, u ovom follow postupku e, naravno još ima pravo i revidirana strana na odgovor, a komisija je komunicirala svoje pismo sa preliminarnim zaključcima i preporukama kako bi se izbjegla bilo kakva situacija sukoba interesa u buduće. Kontradiktorni postupak je trenutno u tijeku i sljedeći korak je sastanak sa češkim vlastima. Znači sve do usvajanja bilo kakvih e, financijskih korekcija, postupak može trajati 24 mjeseci. No, povjerljivost je temeljni princip revizije i komisija također ovdje osigurala e, čvrsti postupak. E, prethodni povjerenik Oettinger i povjerenik Han već su razmijenili preliminarna mišljenja sa odborom za proračunski nadzor u ovom domu a stoga ja sad neću e, e, komentirati sadržaje nalaze revizije u ovom trenutku, nego ću vam samo reći da se revizija nastavlja i da su europska sredstva zaštićena. Trenutno se ne financiraju bilo kakvi e, projekti koji bi mogli biti pod utjecajem sukoba interesa i također se e, trenutno razmatraju sva sredstva e, koja su bila u potencijalnom sukobu interesa. A sada nešto o projektu Rodinog gnjezda. Komisija je e, odmah krenula u istragu potencijalne prevare što se tiče EU financiranja za projekt Rodinog gnjezda. 2017. finalizirano je izvješće i preporučeno je da se cijeli iznos potpore mora vratiti i iskomuniciram s češkim vlastima da uzmu obzir sve to u nacionalnim pravosudnim istragama. Češke vlasti povukle su projekt iz i u financiranja te e, uspio povratiti sredstva od korisnika, što znači da nije bilo nikakvog učinka ni na EU ili nacionalni proračun. Sadašnja nacionalna pravosudna istraga je u isključivoj nadležnosti čeških vlasti. Te na posljedku što se tiče situacije o, u drugim zemljama članicama. Komisija će također pratiti sve e, navode o neriješenim sukobima e, interesa u drugim zemljama članicama. Osim toga, komisija daje potporu svim zemljama članicama za ispravnu provedbu mjera kojima se izbjegava sukob interesa. Hvala. Hvala. E, gospodin Zdehovski, izvolite. pane predsedo, Zahvaljujem. Poštovani gospodine povjereniče, dragi predstavnici vijeća, iako se ova rasprava znači nadovezuje na postojeću e, istragu, možemo ju podići i na jednu općenitiju razinu. Dakle, sada trebamo govoriti o načelima Europske unije – u nekoliko navrata povjerenik Han nas je uvjeravao da postoje ravnopravni uvjeti za e, sve države. Ja ću vam reći kako je to, kako to funkcionira u Češkoj republici kada dolazi do pogreške sa nekakvim europskim fondovima. Odmah nam šalju financijsku kontrolu, ovdje traže, odmah traže povrat sredstava. I svaki put kada se prekrši češki zakon, onda se otvara istraga. Ali ovo se, to se ovaj put nije dogodilo. Dakle, mi smo donijeli novo zakonodavstvo. I također je premijer bio, sudjelovao u, njegovom, u njegovoj razredu dok još bio ministar financija. I jednostavno sada to više ne možemo provesti. Vijeće je reklo da se neće petljati u aktualnu istragu i u same postupke i mi to poštujemo, ali također trebamo čuti i jasnu, jasnu izjavu o tome hoće li premijer koji je prema izvješću e, revizorskom izvješću je li on suodgovoran za e, zlouporabu proračuna. Dakle, ja ne znam je li zaista isteklo moje vrijeme jer sam imao minutu i pola, ali evo prekinut ću. Zahvaljujem, a sada je e, zastupnica Walters ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. U studenom je preko 200 e, e, tisuća osoba izašlo na ulice kako bi protestirali po pitanju ovog slučaja Andreja Babiša. Dakle, Babiš je potvrdio da su e, i ovi prosvjedi i istraga bili dio jedne velike nedemokratske zavjere. Mm, očito ja se ne slažem sa takvom smiješnom e, idejom o zavjeri, o uroti. Mi smatramo da je izlazak na ulice zapravo jedno demokratsko pravo, e, znači pravo građana koji traže pravdu. U prosincu je komisija ta koja je utvrdila da postoji sukob interesa i također je došlo do zlouporabe fondova i to je jasno rečeno. Dakle, riječ je o određenom broju e, milijuna eura koje se moraju vratiti, a također treba i aktivirati mehanizme koji će osigurati neovisnost nacionalnih e, e, znači, tijela na kojima se temelji zapravo europska institucija. E, gospođa Čarancov ima sada riječ, izvolite. Michael. Děkuji, pane předsedající. E, Zahvaljujem. E, znači, mnogi od vas me poznaju ovdje i znaju da nikada nisam bila protiv konstruktivne rasprave o bilo kojoj temi ali kako bismo bili raz, e, konstruktivni, onda se rasprava mora temeljiti na nekakvim osnovama, na konkretnim osnovama. Dakle, ovdje govorimo samo o dojmovima, možda govorimo o osobnim e, nekakvim nesuglasicama i neslaganjima i zapravo e, ovdje raspravljamo o jednoj češkoj političkoj debati koju smo digli na europsku razinu. Znači i komisija je rekla i vijeće je to reklo, dakle postoji standardni postupak i standardna procedura komunikacije između Češke republike i Europske unije i sva druga pitanja znači e, koja bi Češka trebala raditi, oni to i rade pravno gledajući. Dakle, e, očito je da češko pravosuđe radi kako bi trebalo. I ovi će se postupci i nastaviti bez obzira na ovu raspravu u parlamentu. E, to znači da je ova točka na dnevnom redu danas potpuno e, nebitna i da nema opravdanja zašto smo je stavili na raspravu. Dakle, ovo jest politička rasprava i to je samo rezultat e, znači, napora nekih naših čeških e, kolega. Europski parlament e, se ovdje zapravo upleo u jednu češku političku raspravu, a to je neprimjereno i to je ono što baca zapravo loše svjetlo na našu vjerodostojnost. Frau von gospođa von kramontau imate riječ, izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege, situacija u Češkoj doista zabrinjava. Jedna od najbogatijih osoba u Češkoj, Andrej Babiš, odlučuje o politici ove zemlje i istovremeno e, glasa u, vijeću Europske unije o strukturnoj agrarnoj politici koja ga, o, koja ga je i obogatila. To se zove e, zapravo sukob interesa, ali nemojmo se zavaravati, Babiš nije e, uzrok tog problema, nego simptom. E, on u cijeloj zemlji ima svoje prste u politici, sve više preuzima i medije i cijeli niz privrednih sektora. Osim toga, također ima i snažne gospodarske interese u drugim europskim zemljama, od Mađarske, Slovačke, čak i Njemačke. Pa ipak on je samo jedan od mnogih oligarha koji zahvaljujući novcima Europske unije su postali i bogati. A šokantno je što zapravo ne znamo upravo u kojoj mjeri Babiš i drugi oligarci E, profitiraju iz proračuna Europske unije jer ni komisija ni zemlje članice nemaju dovoljno informacija da bi mogli pratiti gdje točno idu novci iz e, proračuna za poljoprivredu ili strukturnih fondova. Ono što nam je potrebno je hitno puno više transparentnosti i novi sustav kako bismo ovu zlouporabu i e, sredstava iz EU subvencija zaustavili. Bez propisa za sukob interesa i propisa o vlasništvu i kondicionalnosti ovaj e, korumpirani sustav i dalje će živjeti. Ali bez političkog pristup, pritiska e, i e, stvarni vlasnici u zemlji neće biti razotkriveni. Demokratizacija i kraj komunizma u brojnim zemljama donijeli su do golemih promjena u vlasništvu nad zemljištem, ali nažalost pokazuje se da zapravo da u pot poljoprivrednom sektoru su mnogi od privatizacije profitirali i to politička elita koja je utvrdila propise i koja se na kraju poslužila državnim vlasništvom i to, je, to još gore pogoršava u povijesnu nepravdu jer u velikoj veličini zemalja e, većina plaćana ide na male vlasnike, na malo vlasnika zemalja, a ne oni koji zapravo bi trebali biti održani na životu poljoprivrednim subvencijama. Hvala. Gospodin Ivan David, izvolite. Ja nisam e, fan e, premijera Babiša, ali ono što mi je važno to je demokracija. Dakle, on je imao privilegirani status kada je riječ o trgovinskim sporazumima i također kada je riječ o suradnji sa obavještajnim i sigurnosnim službama. I možemo reći da je nakon 1990-ih, nakon čitavog vala privatizacija, E, on je bio taj koji je zapravo zgrabio jedan ogroman industrijski kapacitet e, te također je kupio i dio čeških medija. E, on je vrlo sposoban i vješt u marketingu i Mm, očito je da tržišno natjecanje baš nije jedna od njegovih vještina, ali on je e, napredovao u svom političkom e, projektu. Također je ušao i u Češki parlament i postao dio vlade. Nakon toga je dobio na parlamentarnim izborima i postao je premijer. Njegove e, kompanije, njegove tvrtke su dobile jako mnogo novca iz europskih fondova a oporba ga je prisilila da e, znači te svoje tvrtke, taj svoj veliki koncern e, prenese e, na zaklade. On je bio taj koji je koristio svoju, svoj, svoj status upravo za dobrobit svojih kompanija i također je sudjelovao i u u znači zabavnoj industriji, a e, na načine koji možda nisu bili zakoniti, ali je sud, na sudu je sada da se o tome očituje. Također i Premijer je bez e, obzira na sve i dalje i tekako popularan i sigurno bi ponovno dobio izbore. Dakle, problem je ovaj e, e, sustav Europske unije koji dopušta takvu vrstu djelovanja i također subvencioniranje privatnih tvrtki umjesto da ostavi slobodu, prepusti slobodu tržišnim kretanjima. Dakle, nama treba i tekako slobodno tržište koje ovdje ovisi na neki način o potporama i o E, ovakvim radnjama. Dakle, ne možemo se s time suočiti samo na političkoj razini, a to je ono što upravo činimo sada. Sada dajem riječ zastupniku Mržeu. Predsjedatelju, hvala. Gospodine povjereniče, recimo to jasno, postoji korupcija na postoji korupcija u vezi sa europskim fondovima i kao predsjednik odbora za regionalni razvoj ja mogu, reći da bi se trebala voditi oštra borba protiv korupcije u svezi sa strukturalnim fondovima zbog čega zbog toga što se ovdje dovodi u pitanje vjerodostojnost naše politika i dovodi se u pitanje povjerenje u europske institucije i u tom i ako se borimo s tim ciljem možete, e, možete me očekivati u sebe kao što možete očekivati i nas u borbi e, kako bi se rješavala pitanja sukoba interesa, prezumcije prijevare ili pak korupcije, same korupcije u Češkoj republici. Mi naime imamo Europsko tužilaštvo, u Europsko tužilaštvo koje je zaduženo za tu borbu. E, gospodin Kovići, koji će uskoro biti imenovan na čelo te institucije, on mora to jest, ja mogu samo zaključiti da on nije, da nema sredstva koje su na razini te borbe koja se treba boriti. Naime, ne postoji nezavisnost proračuna Europskog tužilaštva. Europsko tužilaštvo nikada neće biti u potpunosti nezavisno i nikada neće u potpunosti moći ići za svojim ciljevima ako ne bude imao dovoljna sredstva za vođenje te borbe, e, borbe protiv korupcije e, vezane za strukturalne, e, vezano za strukturne fondove i ako ne budemo sredstva da zaštiti naše financijske interese. Hvala. Predsjednica odbora za kontrolu proračuna, gospođa Holmer. Predsjedniče, povjereniče predsjedništva vijeća, ova rasprava, drage kolege, kolegice Karancova, ovo nije interna češka rasprava. E, pa ću to pojasniti sada. E, sad se meni ovdje uopće ne radi o pitanju kako funkcionira pravosuđe unutar Češke detaljno. Mi uopće ne osporavamo niti istrage, niti pravosudne postupke, nego imam dva pitanja za koje molim komisiju i vijeće za potporu. Prvo pitanje je Europska, potporna sredstva ne smiju podupirati oligarhijske strukture. Znači moramo ovu temu interesa, konflikta interesa e, e, shvatiti kao jedno zakonodavstvo protiv oligarha u našim europskim institucijama treba jačati upravo taj pristup i pojasniti. A druga stvar koju treba pojasniti je koliko europskih sredstava može jedna jedinstvena osoba dobiti unutar jedne godine ili jednog višegodišnjeg financijskog okvira. Jer nećemo biti vjerodostojni ako jedna osoba dobi, mm, ne znam, 100, 200, 300 milijuna, a drugi možda 5000 eura. Onda je ta neravnoteža puno prevelika. Frau Evi. Gospodina Incir. Kada govorimo o otvaranju ponovnom otvaranju postupka protiv eh, premijera zbog zlouporabe europskih fondova. Mi mislimo da je to iznimno važno. Novac naših eh, poreznih obveznika se ne može koristiti za eh, ovakvu vrstu eh, znači, radnje. Problem je iznimno važan i bitno je da znamo da će takve osobe biti kažnjene. Riječ je o velikom problemu koji se naziva korupcija i koji je prisutan u mnogim dijelovima Europske unije. Ono što je napravio češki premijer je samo nažalost jedan primjer toga. Znači, riječ je o korupciji, o prijevari i o zlouporavi eh, sredstava. to je nešto što i tekako priječi razvoj te krši ljudska prava i zbog toga je od ključne važnosti da Europska unija preuzme svoju ulogu e, čuvarice Europske unije i to sa najvećom mogućom razinom ozbiljnosti. Dakle, naša se Europa mora koristiti e, za, e, mora, mora se biti, znači, gledati kao jedna cjelina koja štiti našu vladavinu prava i koja dovodi pred lice pravde osobe koje su korumpirane. Jedino na taj način ćemo očuvati vjeru i koheziju Europe. Hvala, a sada dajem riječ zastupniku Knoteku. Izvolite, imate riječ. E, premijer Babić je započeo svoj pokret 2011. godine kroz jednu antikorupcijsku e, platformu. Kada govorimo o tim potporama koje su mu dodijeljene 2008. godine, ali čitav postupak je pokrenuo tek 2015. godine. E, također postoje, e, e, prošle godine je taj postupak prekinut, ali su dodatne informacije nakon toga dostavljene i sada bi se trebao pokrenuti postupak zbog sukoba interesa. Očito je da došlo do sukoba interesa između komisije i države, a takav razvoj događaja je nedopustiv. Dakle, znači Agrofert, taj veliki konglomerat je prenesen na, znači, na zaklade, više nije u njegovom vlasništvu vlasništvu, ali i dalje postoji pitanje zlouporabe europskih fondova. E, kada govorimo o toj unutarnjoj političkoj raspravi, mislimo da je to iznimno štetno u očima češke javnosti. Zahvaljujem, a sada dajem riječ gospodinu Peksi. E, znači, teško je zapravo nakon rasprave o Mađarskoj i Poljskoj reći nešto novo. Ja mislim da bi Andrej Babiš trebao biti nekakav zadnje, nekakvo zadnje upozorenje e, koje nam ukazuje na porast ovog fenomena. Dakle, trebali bismo uspostaviti nekakav mehanizam za e, kontrolu financijskih tohova u Europskoj uniji, ali to očito nije dovoljno E, dakle, e, on jednostavno je prebacio svoje tvrtke na e, zaklade, ali i dalje kontrolira njima kroz svoje rođake. Dakle, to je vrlo jednostavan, gotovo primitivan trik ali ako pogledamo malo drugi dio, on je vlasnik jedne od najvećih gospodarskih jedinica u Češkoj republici, te također E, dobiva jako velik dio europskih fondova i koristi, te ih koristi kako bi proširio svoj utjecaj u državi i očuvao svoj položaj. Evropska unija je gotovo e, na neki način e, Agrofet koristila kroz njegovu političku kampanju i također u korist nekih zastupnika i drugih osoba. To je nešto čime se štiti samo njega, ali također E, on je i tekako e, poznati političar i biznismen koji ima razne veze i u drugim državama. Dakle, kada govorimo o ozbiljnim mjerama, nama treba jednoglasna udlogu. ali ovdje je činjenica da će kolege braniti jedni drugi i da to ne možemo učiniti. Gospodin Blačko. Děkuji za slovo. <clears throat> E, važeni pane važeni kolege. Zahvaljujem kolege. Građani e, Češke republike su umorni od ove konstantne rasprave koja se vodi o premijeru Babišu i što više govorimo o e, toj temi, e, to on dobiva više zapravo podrške. Moramo prepustiti da sud odluči o tim pitanjima Znači niko ne može uperiti prstom gospodina Babiša i e, reći vi ste krivi. To je interno pitanje češke e, vlade. I zar zaista nema važnijih tema za raspravu od ove? Ovaj parlament se zalaže za ravnopravnost spolova i upravo zato bih htio zatražiti da se uspostavi također i odbor E, koji će provesti istragu o aktivnostima e, predsjednice Europske komisije von der Leyen zato što se nju sumnjiči također za sukob interesa u njezinoj domovini. Komisija bi trebala istražiti e, taj slučaj i također na temelju te istrage bi se trebala također provesti politička odgovornost. Hvala, gospodin Flanagan. Zahvaljujem. E, ranije je već jedan zastupnik, gospodin Reins, rekao da se ovdje radi o predrasudama, ali ovdje za mene nema predrasuda, ja vam jamčim. Sve što ja želim ovdje da ako je novac krenuo krivim putem, želimo novac natrag. Nema to nikakve veze s predrasudama. Ljudi pokušavaju nekako skupiti novac da plate poreza, a on onda dolazi ovamo, a mi se moramo osigurati da taj novac ide natrag pravim ljudima. E, upravo e, novac iz e, ruralnog razvoja i ostalih fondova omogućen je upravo zbog toga što E, bi trebali ići pravim ljudima, ali ljudi se boje da ne idu. I sad dobro naravno da ne možemo e, pratiti svaki cent e, novca kada dođe u zemlje članice, ali možemo u revizijskom procesu stvoriti arhitekturu koja će otežati što je više moguće novcu da krene krivim putom legitimno ili nelegitimno, jer trenutno novac odlazi krivim putem, a to je zapravo prilično legalno jer velike potpore idu onima koji ih ne bi trebali dobiti. Hvala. gospod Murešan, izvolite. Hvala predsjedniče, povjereniče, ministri. Proračun Europske unije je novac koji su uplatili ljudi Europske unije i upravo zato je naš zadatak kao članova parlamenta da to branimo, pažljivo e, trošimo i svaki sukob interesa ili zlouporaba sredstava e, je e, kazneno djelo, posebice kada to radi e, premijer. I što se može učiniti? Prva stvar, trebamo vratiti novac i e, osigurati da sav novac koji se istražuje se vrati u proračun Europske unije. Zato imamo OLAF i zato smo stvorili i Ured Europskog javnog tužitelja kako bi upravo bili snažni i mogli djelovati u ovim slučajevima. Naime, važno je da tvrtke gospodina Babiša vrate te iznose, a ne e, građani Češke. Ako je došlo do kaznenog djela, moramo osigurati da se ono istraži i osim e, poravnih posljedica trebaju postojati i politička odgovornost e, stranke premijera Babiša i svih onih koji su s njime povezani. Hvala, hvala kolega. Gospodin Liberacki, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče. Nekako stječem dojam da je vijeće došlo do zaključka da za vijeće to nije od interesa. Povjerenik je prezentirao proces i pred kraj svog govora spomenuje da će postupak trajati možda čak i još sljedeća 24 mjeseca do kraja, do završetka. No, to je predugo i previše. A parlamente čini što? Poziva na djelovanje. Dakle, ovdje se radi o novcu, konkretno novcu, ne o politici. Radi se o tome je li novac otišao prave ruke ili je zlouporabljen. Ako je zlouporabljen treba se vratiti natrag i to nije na češkim sudovima da o tome odluče, nego relevantne institucije Europske unije. I sada nam je rečeno da je premijer Babić dobar e, poslovni čovjek. Pa eto, vidi sad ta. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem i komisiji. E, što je toliko suzdržano e, odgovorila na e, ove optužbe u slučaju Babiš, gdje se vode razne istrage. Te istrage prvo trebamo dočekati kraj njihov prije nego što krenemo osuđivati, jer ako to ne učinimo, onda se izlažemo automatski predbacivanju da se e, mi to radimo iz zavisti. Nećemo sada reći možda da je e, gospodin Babiš, na primjer, e, zbog e, ima određena mišljenja o migracijama ili tako dalje od Europske unije. Dakle, ovdje doista u cijelom postupku trebamo biti neutralni i pričekati kraj presud, postupaka da vidimo bili i ove e, subvencije mogle možda na kraju krajeva ipak ili trebale biti ukinute. Hvala, gospodin Petri Saruma, izvolite. Zahvaljujem. Vijeće komisija, doista vas molim da pažljivo poslušate što ću reći. Ovo je doista nešto štetno za Europsku uniju. Ovo je nešto što doista šteti javnom imidžu Unije. Teoretski, predmet Babić zapravo nije samo jedan koji, samo jedini tih golemih proporcija. Znamo što se već dogodilo u nekim zemljama, ali znamo da je on oligarh. I ne radi se, ne, ne, nisam htio ovo reći samo za Babiša, nego želim reći sljedeće. Ako financijska uredba, članak 61, nije dovoljno utemeljena, onda ju moramo izmijeniti i to brzo. Potrebne su nam e, stvarne ovlasti da e, Europska unija ovome stane na kraj, a i EPO također zaslužuje sve potrebne resurse da bi to moglo i učiniti. Hvala. E, ne vidimo u prostoru našeg sljedećeg govornika, gospodin Čuhodaro, ili sjedi na nekom drugom mjestu. Provjeravam, čini se da ne. Pa onda molim eh, eh, dajem riječ eh, gospođi Vinci. Izvolite. Uvaženi kolege, prevare i korupcija nemaju mjesta u Europskoj uniji jer radi se o novcu naših poreznih obveznika kojima smo dužni odgovornost. No jednu cestu želim reći kolega David je sada izašao iz dvorane, no kada je već e, kada govori o ovom kada se već krenuo e, obratiti protiv poduzetništva da mu kažem nešto. Pa postoji razlika između poduzetnika i politike. Mislim ja naravno tijekom politike neću dok se bavim političkom karijerom neću prihvaćati bilo kakve e, javne novce niti ću sudjelovati javnim natječajima. I naime za političe, za političare to ne bi trebala biti moralna instanca. Niti za našeg premijera Kurca ne bi bilo dobro kada bismo mi u našem e, klubu dopuštali takvu dvostruku, e, takvu dvoličnost. Znači, Transparentnost je bitna, ako treba vratiti novac, onda to treba i brzo napraviti. A političke konsekvence će svakako povući i češki građani na izborima. Hvala. Hvala, kolegice. E, gospodin Bogović. Transparentno korištenje europskih sredstava naše zajednička stvar, nije stvar pojedinih država, e, posebnih država po još manje da se recimo o nekim premijerima piše u New York Timesu kao e, o, za Babiša. Znači sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj nisu sredstva za bogaćenje oligarha, nego su sredstva koja su namijenjena e, obiteljskim poljoprivrednicima, a e, nepropisno stečen novac treba biti vraćen. Stoga je predlog koji je pripremio prethodni povjerenik Hogan da u budućoj financijskoj perspektivi ograničimo najgorni iznos i da on bude takav mali da zapravo ide stvarno za razvoj obiteljskog poljoprivrede, a ne da taj novac koriste e, oni neki oligarhi ili e, neko drugi. E, na taj način ćemo uspjeti povratiti povjerenje građana tako da se novac koristi transparentno, a sve što je nezakonito stečeno da se mora vratiti. Hvala, gospodin Iži Pospišil. Zahvaljujem, dame i gospodo. Mislim da je logično da se ovdje bavimo predmetom Andreja Babiša jer on je jedan od najvećih korisnika europske potpore u Češkoj. To je novac europskih poreznih obveznika, dakle doista je racionalno i logično da europski zastupnici i predstavnici žele voditi raspravu o tome. Nije normalno da jedan od najbogatijih Čeha uzima novac koji je namijenjen za regije ili male, siromašne regije i male i srednje tvrtke. Znači treba e, to se osigurati da se to doista ispravno istraži. A građani u Češkoj e, žele znati točno što stoji u izvješću, revizijskom izvješću, imaju pravo znati što radi njihov premijer, kako krši zakon i imali i koliki je sukob interesa. Te je li kazneno na drugi način odgovoran, tome može odlučiti Češka, no trebamo osigurati da se to nikada ne dogodi ponovno, da europski novac ne ide u ruke oligarhima. Zahvaljujem kolega. A sada krećemo sa postupkom HDI. Zaprimio sam samo jedan zahtjev za eh, govorom. Gospođa Šojdrova, izvolite imate riječ. Zahvaljujem na riječi, uvaženi kolege. Dakle, vjerujte mi kao češka zastupnica, doista nisam eh, zainteresirana da uvijek iznova raspravljamo o pitanju premijera Babiša. No, s druge strane, razumijem svoje kolege koji žele preuzde kontrolu nad europskim fondovima. Revizija Europske komisije višekratno je potvrdila da postoji sukob interesa kod češkog premijera i zlouporaba europskih sredstava od strane njegovih tvrtki. Povjerenik je rekao da financiranje njegovog projekta rodinog gnjezdo je vraćeno u europski proračun i da stoga nije nastala šteta niti za europski ili nacionalni proračun. No, dobro se sjećam prvih riječi premijera Babića koji je rekao, citiram, ja s ovim projektom nemam nikakve veze, ne znam ništa o njemu. I tek nakon e, istrage odjednom se prisjetio da mu to sve pripada, da je on vlasnik. Ne sudimo mi ovdje o tome, nego samo tražimo temeljitu istragu jer europski proračun mora biti zaštićen i ne smije se zlouporabljati. Zahvaljujem kolegice. A sada tamo riječ u ime komisije povjereniku Sinkeviću. Izvolite, imate riječ. Let me conclude. Pa dopustite da prije svega zaključim e, time što ću vrlo jasno reći da komisija ima nultu toleranciju na prevaru ili zlouporabu EU sredstava. I znadem da ovaj dom u potpunosti podupire komisiju u borbi protiv e, korupcije u strukturnim fondovima. Naime, moramo osigurati da se javni novac e, troši na ispravan način. Dopustite da podsjetim da je komisija prezentirala prijedlog u svibnju 2018. o zaštitu proračuna Unije u slučaju općenitih nedostataka što se tiče vladavine prava u zemljama članicama i u tom predlogu nalazi se mehanizam za smanjenje ili obustavu financiranja Europske unije u slučaju nedostataka vladavine prava, a u kojim slučajevima može doći do zlouporabe EU sredstava ili sprečavanja primjene kontrolnog mehanizma kod zlouporabe sredstava prijetnje, neovisnosti, pravosuđu, arbitrarne ili nezakonite odluke javnih tijela, ograničena dostupnost ili učinkovitost pravnih lijekova. E, ne provedba presuda ili nepropisno e, provedeni postupci ili sankcije za kršenje zakona. Prvi prioritet komisije je zaštititi proračun Europske unije, ima nultu toleranciju na zlouporabu sredstava. Što se tiče navoda o, e, o sukobu interesa u Češkoj, EU proračun je zaštićen E, no, europski novac nije otišao bilo kojem e, projektu u navodnom sukobu zakona. Što se tiče Fonda za ruralni razvoj, koja misija neće češkim vlastima vratiti novac e, koji je potencijalno povezan s ovim navodnim sukobom interesa. Što se tiče ponogotarnja postupka, kaznog postupka protiv premijera, to je u isključive nadležnosti čeških vlasti. E, obzirom da su češke vlasti povukle projekt na isfinanciranje Europske unije, nema utjecaja na proračun Europske unije, znači komisija će i dalje redovito izvještavati parlament. Hvala. Thank you very much. Zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada u ime vijeća dajem riječ državnoj tajnici Brnjac. Izvolite. Thank you, Hvala predsjedniče, uvaženi dame i gospodo. Još jednom želim ponoviti važnost e, koju vijeće pridaje zaštiti financijskih interesa Uniji i potrebi da se novac troši na ispravan i zakonit način. Istrage u pojedinim slučajevima i navodima su zadatak nacionalnog e, tužiteljstva i sudaca i europskog e, Olafa, a uskoro i EPO-a. E, pažljivo sam primila na znanje vaše zabrinutosti kao i sve ono što je naveo povjerenik. Zahvaljujem. Zahvaljujem državnoj tajnici. Zatvaram ovu raspravu, a glasovanje će biti u veljači. L'ordine del giorno Sada je na dnevnom redu izjava komisije o e, e, konferenciji stranaka uz konvenciju o biološkoj raznolikosti. E, podsjećam vas da je moguće koristiti standardnu prijavu ili pak elektronički sustav za ljenje za riječ u okviru postupka HDI ili, pak, ili pak za plavi karton. E, sve upute su vam na ulazu u vijećnicu. A sada ponovno dajem riječ u ime komisije povjereniku Sinkeviću. Izvolite, imate riječ. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, u studenom je ovaj e, parlament objavio okolišnu i klimatsku e, krizu. Nedavni požari u Australiji, Amazoni, Sibiru, sušo u Europi prošlog ljeta kao i znatno smanjenje oprašivača sve to, nažalost, pokazuje koliko je hitno djelovati. Europska komisija shvatila je to ozbiljno i jedan od prvih odluka komisije bio je pokrenuti Europski zeleni plan, novu agendu za održivi rast u Europskoj uniji koja se bavi s najvećim eh, izazovima klime i okoliša ova komisija želi da Europska unija predvodi u klimatske neutralnosti i također u ulozi u konvenciju o biološkoj raznolikosti u Kumingu 2020. A cilj je da se dogovori, e, dogovori globalni okvir za bioraznolikost poslije 2020. Europski parlament, pozdravljam, pozdravlja također isto ovu e, odluku i e, također Europska unija e, i njezina strategija za bioraznolikost 2030. koja će biti usvojena do ožujka uključivati će prijedloge za e, obveze Europske unije i globalne ciljeve i, i doprinos globalnim ciljevima. Pripreme za strategiju sada idu punom brzinom u komisiji i rezolucija koju ćete vi sutra usvojiti biti će jedan važan input i inspiracija za naše vlastite razmišljanje i dolazeće E, obveze kako bismo postigli naše ciljeve bioraznolikosti i tu si ne možemo dopustiti neuspjeh. Znanost je jasno rekla da moramo holistički pristup za transformativne promjene, za borbu protiv klimatske i okolišne krize i to treba biti i duh naših priprema za COP15 kao i za naš rad u okviru Europskog zelenog plana. Što se tiče globalnog okvira za bioraznolikost poslije 2020. podupiramo zahtjev parlamenta za snažni implementacijski mehanizam i jačanje alata odgovornosti. Ono što nam je potrebno su sustavni i regularni ciklus za revidiranje implementacije aktivnosti i napredak u smanjenju pritiska na bioraznolikost. Trebamo e, dogovoriti jedan manji e, e, broj ciljeva, ali jasnih ciljeva kao ovih 0,5 stupnjeva u cijelom razdoblju. I trebamo pokrenuti ciklus odmah e, te e, do 2021. omogućiti pregled onoga što je postignuto na COP 2016. 2022. za najvažnija pitanja. Te na kraju nadzori i indikatori Treba uključivati glavne pokazatelje koji su zajednički za sve potpisnice i omogućuju procjenu nacionalnih doprinosa globalnim ciljevima. Snažni mehanizam implementacije i revizije jačati će rad pod brojnim e, sporazumima, te želim naglasiti sinergije e, recimo u upravljanju oceanima i posebice pregovorima o novom međunarodnom sporazumu prema UN konvenciji o zakonu mora za zaštitu E, morske i oceanske bioraznolikosti. Ključno je osigurati načine za provedbu. Europska unija i zemlje članice e, moraju ispuniti svoje međunarodne obveze da se udvostruči e, financiranje za bioraznolikost za zemlje u razvoju. Trebamo doprinosti svih izvora kako bismo išli na korist bioraznolikosti mobiliziranjem nacionalnih resursa. Još tri važna daljnja aspekta su Svijet još uvijek e, troši puno na potpore koje štete bioraznolikosti nego onima koji su pro bioraznolikost. Trebamo također i polako isključivati takve potpore i mijenjati ih kako bi postale kompatibilne i podupirale bioraznolikost. Drugo, ponovno uspostavljanje restauracije ekosustava je znatnije skuplja od restauracije. Što brže zaštitimo Eh, ono što je ostalo od prirode i smanjimo gubitak raznolikosti. To će nam manje sredstava trebati da to poslije ponovno uspostavimo. Te na posljedku trebamo znatno povećati investicije u eh, rješenja, eh, sama prirodna rješenja otporna na klimatske promjene i jačati također mitigaciju, ublažavanje otpornost i sigurnost hrane. A osim toga trebamo predvoditi u Europskoj uniji primjerom, e, zaštitom bioraznolikosti u svim područjima, restaurirati degradirane ekosustave u ruralnim i urbanim okolišima, održivo upravljati i koristiti naše šumske i oceanske resurse, te integrirati bioraznolikost u svim politikama i sektorima i u najudaljenijim regijama i teritorijama, te osigurati da ispunjavamo obveze stvaranjem odgovarajućeg okruženja od pune provedbe e, zakonodavstva koje postoji do potencijalnog novog zakonodavstva da se e, te da se osigura osiguravanjem odgovarajućeg financiranja. Te na kraju višegodišnji financijski okvir bit će ključan u tom pogledu i moramo zajamčiti adekvatne resurse za zaštitu, restauraciju, održivo korištenje ekosustava putem temeljnih e, instrumenta za financiranje Europske unije, kohezijskim sredstvima, obzirom Europe i tako dalje, LIFE i drugim sredstvima. Te moramo osigurati da se uključi i privatno financiranje putem Invest EU programa. Trebamo osigurati pravednu tranziciju sa nužnim transformacijskim promjenama koje neće nikoga ostaviti za sobom. Trebamo podupirati naše poljoprivrednike vlasnike šuma i ribare u toj tranziciji, te trebamo izbjeći izvoženje štete bioraznolikosti izvan Europske unije e, potrošnjom neodrživo proizvedenih proizvoda. Upravo zato buduća strategija o bioraznolikosti Europske unije mora će uključiti održivu potrošnju i proizvodnju, smanjenje ekološkog otiska i integraciju bioraznolikosti u trgovinsku politiku. Te trebamo uključiti naše međunarodne partnere i razne dionike, te moramo poslovnim dionicima i financijskim dionicima dati alate da utječu na bioraznolikost kako bi mogli poduzeti odgovarajuće mjere za potporu bioraznolikosti. Mogućnost eh, za postizanje ove vizije i život eh, u harmoniji s prirodom se e, smanjuje, a sljedeće godine su ključne. Znajući koliko je vremena treba da se dođe do implementacije, mi smo svjesni e, obveza komisije i odgovornosti komisije u sljedećih pet godina i spremni smo raditi naporno kako bismo postigli naš zajednički cilj. Zahvaljujem, dragi povjereniče. Sada krećemo u E, ime e, klubova, znači ime kluba Pučana, dajem riječ e, zastupniku Evronu na minutu i pol. Izvolite, gospođo Onjez. Hvala predsjedatelju. UN je u ponedjeljak predložio da se zaštiti 30% planete do 2030. godine. Za COP15 17 ciljeva je tako identificirano kako bismo valorizirali živa bića, kako bismo smanjili naš utjecaj na klimu, na bioraznolikost, a klima i bioraznolikost su dvije strane istog novčića, a obje su važne za opstanak našeg planeta. Ja sam u potpunosti, e, ja se u potpunosti slažem se tim ciljevima. E, nažalost, e, vrlo često su te želje puko slovo na papiru, a sada je potrebno nešto što će biti brojčano iskazano i nešto što ćemo moći platiti, pratiti ali trebamo ići još dalje, ne samo na rezoluciju, a ovi ciljevi bi trebali biti pravno obvezujući kako ne bi bili samo mrtvo slovo na papiru. COP15 bi trebalo biti ekvivalent sporazuma, a, e, Pariškog sporazuma o klimi i trebali bismo konkretno djelovati na evropskom teritoriju. Ja pozivam Europsku komisiju da strategija koju će e, predstaviti u ožujku, da i ona poduzme i preuzme takve vrlo obvezujuće ciljeve i da intenzivira svoje napore u svim svojim politikama. Mi moramo zaštititi a, osjetljiva područja, moramo više ulagati u istraživanje, moramo dati podršku našim ribarima, e, poljoprivrednicima, e, šumarima u e, tranziciji koja bi trebala biti pravedna. Odgovornost imaju i države članice, ali i svaka lokalna zajednica. Ne bismo trebali čekati listopad, sada treba djelovati. Hvala. Zahvaljujem kolegice. A sada u ime E, Kluba zastupnika socijaldemokrata u Europskom parlamentu dajem riječ zastupniku Lueni. Imate minutu u pol, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, zahvaljujem gospodine povjereniče na vašem izlaganju. Dakle, ja bih htio vas, e, htio bih prvo zahvaliti kada je riječ o, tome kad govorimo o klimatskim promjenama, i također i o zaštiti svjetske e, bioraznolikosti, moramo uzeti u obzir ono što nam govore aktivisti i znanstvenici, zato što zahvaljujući njima upravo smo podigli razinu svjesnosti i također smo podigli političku angažiranost po tom pitanju, zahvaljujući tim ekologistima. Od 1900. E, kada e, govorimo o obilju svih vrsta i staništa se smanjio za neki 20%. E, dakle, više e, od 33% e, koralja je nestalo, također jako velik broj morskih sisavaca je u opasnosti od izumiranja. Dakle, ovo je šesta, znači masivna, masivno masivno izumiranje vrsta. Ono što je nužno, a to je da preuzmemo odgovornost kada je riječ o zaštiti e, bioraznolikosti i smatramo da je naša odgovornost zaštititi život e, na našem planetu i to je ono što naši građani od nas traže, a mi smo pokušali kroz ovu rezoluciju kao klub socijaldemokrata to i naglasiti. Dakle, nama treba jedna ekološka tranzicija koja će biti pravedna. Ne smijemo stvoriti nove nejednakosti. Kada govorimo o ambitalnoj politici i to moramo jasno reći, treba nam dovoljno resursa da bismo to proveli, treba nam novi fiskalni sustav. Dakle, onaj ko najviše zagađuje mora najviše plaćati. Kada govorimo o e, krčenju šuma, Europska unija bi trebala e, osigurati lance pošumljavanja i boriti se protiv nezakonitog, e, nezakonite sječe i krčenja šuma. Da, istina je da sve te obveze moraju biti obvezujuće, znači sve te odredbe, a ne kao što to kaže klub Pučana. Dakle, riječ je o jako velikom broju nezaštićenih područja koje bi se trebali povećati. E, e, znači, mora se povećati e, postotak zaštićenih područja i također smanjiti količinu pesticida koje koristimo, budući da se njihova uporaba u proteklih nekoliko godina povećala. Dame i gospodo, nemamo drugi planet. Ovo je planet na kojem mi zajedno sa svim drugim vrstama živimo i upravo sa stajališta drugih vrsta mi smo ti koji moramo pomoći pomoći našem planetu u borbi i zaštiti za bioraznolikost. nadamo se da ćemo moći otići u Kinu sa vrlo jakim glasom, ujedinjenim glasom iz Europske unije kako bismo zaštitili bioraznolikost. Zahvaljujem kolega, a sada u ime kluba zastupnika Renew Europe dajem riječ zastupniku Rodrigesu Ramosu na dvije minute. Izvolite. Zastupnici. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem povjereniče. Evropska unija se suočava sa velikim ekološkim izazovima bez presedana. Gubitak bioraznolikosti je jedan od tih izazova. Kao što je već ranije rečeno, mi sada svjedočimo situaciji koja je zaista poprimila hitne razmjene. 33, 53% europskih ekosustava i 40% morskog e, ekosustava se nalazi trenutno u postupku degradacije i velike opasnosti. Ulazimo u e, razdoblje koje bismo mogli nazvati šestim masovnim izumiranjem vrsta e, i upravo zato je ključna ova europska politika za zaštitu okoliša i bioraznolikosti zato što broj vrsta e, koji se gubi iz dana u dan je najveći do sad kojim je svjedočilo čovječanstvo. Pred nama je veliki izazov, moramo djelovati u tom smjeru i to je ono što parlament pokušava napraviti kroz ovu rezoluciju. Tražimo veću ambiciju i bolju strategiju od Europske komisije za zaštitu zaštitu bioraznolikosti i također želimo da ova veća i jača e, e, znači ambicija e, bude ta koju ćemo gorljivo zastupati na kopu 15 u Kini. Nama trebaju obvezujuće mjere kako bismo zaštitili 30% zaštićenih područja do 2030. pola planeta do 2050. Nama trebaju obvezujući ciljevi kako bismo znači vratili u prethodno stanje degradirana područja i u opasnosti od e, uništenja i izumiranja. E, ne možemo imati veću ambiciju, e, a sa manje proračunom, znači 10% iz tog novog proračuna bi se trebalo usmjeriti samo za zaštitu bioraznolikosti i također moramo raditi svi zajedno E, kako bismo uključili sve dionike koji su uključeni u taj e, postupak odlučivanja za zaštitu bioraznolikosti. A naši poljoprivrednici i ribari su partneri i nikakav cilj e, iz Pariškog sporazuma ili novog zelenog pakta nećemo postići ako nismo ujedinjeni u ovoj borbi za zaštitu bioraznolikosti. Zahvaljujem. A sada u ime e, znači Zelene slobodne, Zelenog slobodnog saveza i Zelenih dajem riječ zastupniku Ninistu. Dvije minute. Hvala predsjedatelju. Riječ bioraznolikost je riječ e, koju je izmislio čovjek. Ne samo da uništavamo životne uvjete tako što utječemo na klimatske promjene, već i prevelikom, prevelikim korištenjem energenata, zatim načinom na koji proizvodimo hranu. Sve to utječe na budućnost biološke raznolikosti i na opstanak ovog planeta. Znanstvenici kažu da će milijun vrsta do 2030. godine nestati s planeta ako ne promijenimo naše postupanje. Vrlo je jasno da ovaj sastanak COP15 mora biti sastanak koji će biti sličan onome koji smo održali u Parizu o klimi. Potrebni su nam obvezujući ciljevi, jer niti jedan od prethodnih ciljeva koje smo globalno imali nisu ispunjeni. Zato nam je potrebna implementacija, potreban nam je pravno obvezujući proces koji će postići to da sve zemlje proširaju šire zaštićena područja i također moramo izmijeniti način na koji funkcioniraju njihove ekonomije. I zato Europski parlament treba inzistirati na 30%, na cilju od 30% za zaštitu kopnenog područja i morskog područja. To bi se trebalo primijeniti i na sve države članice. Eto, na tome bi komisija trebala raditi i trebali bismo mi, biti prvi i glavni akter na sastanku u Kumingu i naravno inzistirati na pravno obvezujućim ciljevima. Moramo restaurirati, obnoviti one, ona područja koje su oštećena. Moramo ih vratiti u prethodno stanje bioraznolikosti i to također mora biti dio ciljeva. I napokon želimo spomenuti potpuno, potpuno drugčiji izazov, etički izazov, a odnosi se na tehnologiju. Postoje naime e, poduzeća i organizacije koje e, razvijaju tehnologije koje mogu doslovce zbrisati e, sa zemlje faunu. Na primjer, moglo bi se dogoditi da, da komarci nestanu i, i treba, potreba nam je moratorij na te tehnologije kako se one ne bi koristile na način da za sobom povlače štetne posljedice. Kitos. Hvala lijepo kolega. A sada riječ u ime IDEA ima zastupnica